a glasovanje je sutra. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je zajednička rasprava e, koja se tiče razrišnica za 2013. godinu, a uključuje i 52 izvješća. Pozdravljam gospodina Vito Manuela da Silva Caldejeru, predsjednika Europskog revizorskog suda. neću um, pojedinačno čitati nazive svih izvješća, um, zato što ih je 52, ali mislim da su vam svi poznati. Raspravu ćemo započeti tako da damo riječ jednom od izvjestitelja, to će biti gospođa Grasul, koju dajemo četiri minute za uvodno izlaganje. E, hvala gospođo predsjednice, predsjedniče Revizorskog suda. E, drago nam je da ste ovdje i to cijenimo. E, mislim da što se tiče davanja različite komisije za godinu 2013. E, godinu je nešto e, na što mogu reagirati sa čistom savjesti. U središtu mog zahtjeva za razrješnicu sjedi zajedničko upravljanje, podijeljeno upravljanje koje već, dobro funkcionira e, nekoliko godina. Postoje neke slabosti koje sam ja navela u svom izvješću i predložila sam korektivne mjere. Molim kolege e, da do sutra ne poboljšavaju tekst prije glasovanja, već da stoje iza njega, pogotovo oni koji se zalažu za porezne obveznike. Nadzornu funkciju komisije moramo osnažiti, to sam pokušala. Komisija je započela e, intenzivno baviti se brojkama koje države članice šalju u Brisel. Eh, u, glavna uprava za poljoprivredu je predvodnik, no druge uprave moraju slijediti. Nema smisla poboljšavati i uljepšavati pogreške. Molim vas, podpredsjednice, da e, upravo e, poljoprivredne brojčane vrijednosti se izvješćuju ispravno. Potrebno je provoditi kontrole na samom licu mjesta. E, to su e, dugoročne preporuke revizorskog suda. E, komisija je zauzela čvrsto stajalište u odnosu na države članice i insistira na boljim kontrolama, učestalim kontrolama i intenzivnim kontrolama. Razočarana sam klubom socijalista demokrata E, drago mi je da su njihovi amandmani odbijeni. Molim vas da i sutra na plenarnoj sjednici odbijete njihove amandmane jer e, bi oni oslabili utjecaj Komisije vijeća u parlamentu e, Značenje ove rezolucije prvenstveno leži u zajedničkom podijeljenom upravljanju. nema smisla da 40 godina ponovno provodimo u pustinji. nema smisla E, plaćati e, za prijevare drugih e, postoje određeni zahtjevi da se povećaju novčani doprinosi to će donijeti još veći pritisak na proračun postoji jedna misija na samom terenu i stoga ja predlažem da ostanemo pri kompromisnom tekstu i e, da poduprete i na odborima ovo pitanje. Ja želim ostati neutralna, no važno mi je da se i dalje ovo, ova izbjeglic, e, sudbina izbjeglica prati na, li, na samom licu mjesta. Isto vrijedi i za međunarodnu skupinu za upravljanje koja je priznata sukladno međunarodnom pravu. Kolegi to još nije učinio, iako postoje prijedlozi. E, IMG je pokušala ishoditi rješavanje tog konflikta, no danas vas molim da ne slijedite neprovjerene informacije. E, danas ćemo voditi u prvu raspravu o razrešnicama u novom parlamentu. E, želim zahvaliti prvenstveno Revizorskom sudu, e, vama podpredsjednice, također svim službama komisije koje su uložile mnogo napora da odgovore na sva naša pitanja. Nadalje, također trebim, e, želim zahvaliti gospođi Kerstin i svim izvjestiteljima u sjeni i savjetnicima kluba zastupnika. Hvala. E, sljedeći govornik, gospodina, gospođa Labajova, podpredsjednice, predsjednici revizorskog suda, prije no što odobrimo konačni e, konačno računovodstveno izvješće Europskog fonda za razvoj. Možemo pitati što možemo očekivati dalje od fonda za razvoj. E, važnost ovog fonda je došla do izražaja nakon tragedije kraj Lampeduze. E, vodila se žučna rasprava o migraciji, politikama razvoja i koja je uloga ovog fonda kako bi se u budućnosti e, spriječile takve tragedije. Istina je da znamo da e, IDF2 je naišao na mnoge poteškoće, e, iskorjenjivanje siromaštva, nepostojanje javnih institucija, politička i socijalna kriza, no e, fond ne može sam po sebi riješiti sve te probleme, no može pokušati spriječiti nepoželjne fenomene sustavnom pomoći. E, tako da spriječi imigraciju ekonomskih imigranata u Europu. Što se tiče ovoga, postoje tri razloga zašto je e, ovaj postupak vrlo bitan. Moramo procijeniti kako je fond do sada funkcionirao. Tu moramo izvući određene pouke, inspiraciju u smislu onoga što je dobro funkcioniralo. Drugo, moramo odrediti prioritete fonda koje uzimaju u obzir promjene zemalja u razvoju u odnosu na Europsku uniju. Moramo pripremiti preporuke za budući rad EDF-a Naravno, sve te preporuke moraju, se temeljiti na načelu učinkovitosti i transparentnosti. Imali smo mnogo iskustava sa ovim sustavom potpora i mislim da je došao krajnji trenutak da se riješimo nekih duboko ukoljenjenih stereotipa, na primjer vezano uz rizik e, u zemljama primateljicama pomoći. Mi smatramo da je taj rizik nešto što e, ne možemo izbjeći, e, no sustavi praćenja i nadzora E, ne mogu uvijek detektirati slabosti i nedostatke. Unatoč velikoj potpori u nekim situacijama e, došlo je do e, previše nedostataka i zato su sljedeći koraci optimalni. Moramo procijeniti zajedničke prioritete moramo se otočiti na ključna područja za provedbu važnih projekata kao što su podupiranje poduzetništva razvoj infrastrukture e, rješenja za e, socijalne probleme, e, također sadržajne prioritete, moramo izabrati financijske alate i upravljanje projektima koji će ispuniti ciljeve na najbolji mogući način. Moramo e, percipirati različite okolnosti koje postoje u zemljama razvoju u Europi. Ne možemo se isključivo oslanjati na lokalne posrednike ne možemo također niti primjenjivati isključivo europske prakse. Moramo uspostaviti osjetljivu ravnotežu između e, političkih i ekonomskih elemenata i drugih razloga da pomognemo, jer mi moramo pratiti i učinkovitost financijskih alata. E, prikladnost ovog fonda se mora smatrati sredstvom za povrat ulaganja, a ne pomoć, a ne samo kao pomoć bogate Europe. Dakle, moramo imati transparentne strateške prioritete koji moraju ispunjavati aktualne i stvarne potrebe. E, primjena financijskih instrumenata može dovesti do učinkovitosti, transparentnosti, dakle, dakle treba na sustavu upravljanja, nadzora i praćanja koji funkcionira i posljednje Europski fond za razvoj e, mora imati svoj vlastiti proračun, samo tada ćemo moći e, primjenjivati i iskoristiti sva odobrena sredstva primjereno i, tada, i tako ćemo moći pomoći. Želim zahvaliti Aneksa, to je stvorio pravu atmosferu za suradnju i također želim zahvaliti svojim kolegama. Sljedeći govornik, izvjestitelj, gospodin e, e Gospođo predsjedateljice, uvaženi kolege, kao izvjestitelj kao izvjestitelj za različnice za 2013. godinu Europskog parlamenta Prvenstveno mi je cilj e, što je više moguće saznati potrebne informacije koje ću predstaviti Europskom parlamentu. E, drago mi je što mogu reći da su mi moji izvjestitelji u Sjeni istinu e, bili velika potpora. U ovim teškim vremenima moramo dati potporu našim građanima i moramo im poslati poruku da smo spremni na svim razinama osnažiti efikasnost i dnevno funkcioniranje Europskog parlamenta. Europski parlament djeluje u područjima u kojima je efikasnost e, javnog novca i njegovog korištenja od izuzetne važnosti. To su područja u kojima se situacija još može poboljšati. Za početak vrlo je važno da se osnaže nadzor kada se radi o e, zapošljavanju lokalnih asistenata. E, imamo prilike vidjeti da je 2013. godine broj asistenata zastupnika u Europskom parlamentu varirao od 0 do 43. Kao što vidimo radi se o vrlo velikom e, rasponu. Druga stvar također treba uspostaviti konkretni nadzor na tome na koji način se vrše isplate. Primjerice samo 27% isplata izvršeno je Virmanom. Također važno je da videokonferencije budu oblik komunikacije e, kojima se daje prednost posebice ako je alternativa skupi odlazak na teren Također, načelo pariteta zapravo se ne poštuje u svim situacijama. E, žene se nalaze samo na 29% e, radnih mjesta voditelja odjela, 33% funkcija ravnatelja uprava. To još uvijek nije dovoljno. Europska komisija e, i Europski parlament trebaju razgovarati o tome da se na neki način troškovi djelovanja podjeluju između dvije, investicije, između dvije institucije. Također je izuzetno važno da akreditirani e, asistenti obavljaju sve zadaće koje su im dane kako bi situacija bila efikasna. Vrlo je važno da se također barem provedu e, privremene mjere koje bi kasnije postale trajne, a koje bi zabranjivale e, uvaženim zastupcima da zapošljavaju rodbinu, prijatelje, članove obitelji kao svoje asistente. Mislim da e, s takvim mjerama zapravo možemo ostvariti velike uštede i to se već pokazalo takvim. 25 milijuna eura ušteđeno je uz pomoć različitih mjera 2013. godine. Između 2012. i 2014. broj video snimki je prešao sa 300 na 400 tisuća, što je također dobar način za daljnje jačanje svijesti. Također, mislim da moramo u prvi plan staviti efikasnost E, plana smanjivanja e, proizvodnje dokumenata Europskog parlamenta pod nazivom Paperless, što mislim da je dobra inicijativa koju bismo trebali pozdraviti. Sutra tijekom glasovanja ja ću e, podržati amandmane. Amandman koji traži veću transparentnost u djelovanju javnih uprava, to je amandman koji su potpisale EPP i socijalisti i demokrati, ali isto tako znam da to podržavaju ostali klubovi zastupnika, pod time prvenstveno mislim ALDE i EKR. I Također želio bih reći da ću sutra se zalagati za e, snažniji nadzor nad internim deklaracijama e, zastupnika. Hvala. Uvaženi kolege, evo to sam vam želio reći. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. E, hvala. Gospodin Čarnečki, izvolite. Gospodine predsjedniče, povjereniče, predsjedniče revizorskog suda, imam šest minuta, ovo će biti moj najduži govor ikada, no istinu moram mnogo toga reći jer moram evaluirati na koji način europske institucije, uključujući njihove agencije, kontroliraju svoje financije. To je nešto što je vrlo zanimljivo europskim poreznim obveznicima. Što se tiče vijeća i Europskog vijeća, moramo zaključiti ponovno da vijeće nije spremno na suradnju s parlamentom na ovom području. Mislim da vijeće mora sudjelovati u godišnjem postupku davanja razrišnica, kao što to čine druge institucije. Prema svemu moramo postupati jednako E, mi nismo životinjska farma e, na kojoj neke životinje jesu jednake i ravnopravne, a druge su još više ravnopravne. Ako to pokušamo prevesti na europske institucije, ravnopravnije životinje, najravnopravnije životinje gleda da je vijeće. To ne bi smjelo biti tako. E, u prošlosti smo imali belgijskog predsjednika Europskog vijeća, sada imamo poljskog predsjednika Europskog vijeća, no nikakvih promjena nema. E, e, njemački glavni tajnik je zamijenjen danskim tajnikom. Ne znamo što će se dogoditi u budućnosti, ali baš situacija ne izgleda najbolje. Nismo zaprimili odgovore na naša pitanja, tu nije bilo nikakvih promjena. Nismo zaprimili mnoge dokumente, na primjer o, vezano uz zgrade vijeća. A što se tiče e, Europskog suda, postupci traju predugo, moramo stvoriti sinergiju i treba nam prava geografska ravnoteža jer nove države članice koje su se priključile 2004. godine se tretiraju kao drugorazredne države članice, ne samo od strane e, Europskog suda, već i od strane drugih institucija u Europskoj uniji. Nove države članice, uključujući Poljsku, se ne mogu tretirati kao da su inferiorne. I njihovi predstavnici, već kojih je onako manje, imaju niže pozicije od predstavnika drugih država članica. Što se tiče revizorskog suda tiče, moramo poboljšati kvalitetu kontrola, revizija, moramo omogućiti višu razinu fleksibilnosti i vrijeme za izradu posebnih izvješća se mora skratiti. Što se tiče Europske službe za vanjsko djelovanje, Imamo e, mnogo radnih mjesta na visokoj razini e, koja bi trebalo revidirati, preispitati. E, proces donošenja odluka treba pojednostavniti. Nije jasno kakve odgovornosti imaju takozvani posebni predstavnici. Također, Trebamo i ovdje uspostaviti geografsku ravnotežu, moramo otvoriti vrata novim državama članicama na mnogim radnim mjestima. Što se tiče samih agencija, 33 njih, Europski institut za inovacije, tehnologiju, isti problem kao i prošle godine i ne vidim nikakvu promjenu, kvalitetnu promjenu ovdje. Revizorski sud je evaluirao kvalitetu certifikata. To nije dovoljno. Unato činjenici EIT je e, postao upute relevantnim kompanijama. Ex ante kontrole nisu učinkovite i moramo to reći jasno i glasno. Iz tog razloga EIT je nažalost ukinuo, poništio neke sporazume, te će se neke isplate morati refundirati. Nadalje, zajednički poduhvati, općenito govoreći su odlični, govorimo o Artemisu Jenjiku, To je zajednički poduhvat koji je rezultirao Excelom. Oni su se spojili prošle godine. Dakle, imamo probleme vezane uz revizije, internu kontrolu i provedbu proračuna. Izvršenje proračuna. Što se tiče OMA-a, dakle medicinski sektor, već drugu godinu za redom imamo problema sa stopom pogrešaka koja je više od 2%. Mislim da ćemo ovu različnicu moći potpisati i poslati ovako našim poreznim obveznicima. E, zamolio bi gospodina Vistisena da govori četiri minute. Hvala. Želio bih zahvaliti Revizorskom sudu jer imamo 52 izvješća večeras i oni rade preko vremeno. Imamo e, e, također mi kao konzervativci dva izvješća, ja imam osobno dva izvješća, jako sam zauzet. Najprije bih želio zahvaliti svim izvjestiteljima i svim izvjestiteljima u sjeni na odličnom, odlično odrađenom poslu. Mi smo posebno pomno promotrili proračun komisije. Mislim da smo bili vrlo objektivni, da bi to mogao biti novi način rada. To smo učinili na odboru i nadamo se da će se to odraziti i tijekom glasovanja sutra u ovoj kući. Od svih područja koje smo e, proučavali. Želio bih zahvaliti svima na konstruktivnom pristupu. Moj klub je vrlo zahvalan što je mnogo naših prijedloga uključeno u tekst o kojemu ćemo glasovati sutra. Nadam se da područja na kojima smo istaknuli probleme će preživjeti sutrašnje glasovanje tako da možemo pokazati da proračunski nadzor shvaćamo vrlo ozbiljno i u ovoj kući, a i inače da pošaljemo takvu poruku. Što se tiče moja dva izvješća, želio bih zahvaliti svima na suradnji. Imam jedno izvješće o Sisaru, tu nema mnogo, tu nema mnogo problema, ne moramo o tome raspravljati i slažem se sa time da im trebamo dati razrešnicu. Što se tiče i ta izvješća, želio bih e, bolji proces pregovora, da pregovori teču glatko, no zahvalan sam klubu ALDE e, što su zastupali moje mišljenje i nadam se još uvijek da će EPP pogledati jamstva i e, objašnjenja koje su dana u odnosu na ITER. Kao komentar želio bih dodati da ponekad mi ovdje u parlamentu zauzimamo vrlo politička stajališta vezano uz različnice. zapravo govorimo o pitanjima tehničkog proračuna. U iter na primjer, nema dovoljno konzistentnosti za rješavanje pitanja koja se nama politički ne sviđaju ali kao odbor za proračunski nadzor naš glavni cilj bi trebao biti da se novac poreznih obveznika troši na najbolji mogući način sukladno političkim sporazumima i odlukama koje su donesene. Dakle, trebali bismo se svađati oko toga kako raspoređujemo proračun kada se izrađuje proračun, a ne post festum kada nadziremo, kontroliramo proračun da to nije pravo vrijeme za obranu naših projekata. Mislim sveukupno da je naš pristup vrlo razborit. Mojim izvješćima, svim izvješćima vidimo da komisija još uvijek je e, iznad 2% praga i zato klub zastupnika konzervativaca ne može glasovati za različnicu komisiji, no nadamo se da će u drugom krugu kompromis ipak biti ostvaren. Hvala, želim se hvaliti svima na suradnji. E, gospodin Rers iz Vijeća se želi nam obratiti. potpredsjednice e, Georgijeva, uvaženi zastupnici, predsjedniče Revizorskog suda, dame i gospodo. 23. kveljače imao sam čast podnijeti preporuke Odboru za proračunski nadzor uz e, razlišnicu komisiji za izvršenje proračuna za 2014. godinu 23. ožujka. E, odbor za proračunski nadzor je e, odlučio dati razrješnicu komisiji. Glasovanje na plenarnoj sjednici će se dogoditi sutra. Nadam se da će odraziti stav odbora. Drago mi je da parlament i vijeće imaju jedinstveno stajalište vezano za ovo vrlo važno pitanje. Europski parlament u nacrtu svoje rezolucije je uključio nekoliko ograda vezano uz financijsko upravljanje u Europskoj uniji. Također Vijeće u svojim preporukama je naznačio e, da je potrebno prevladati neke slabosti. Vijeće je zabrinuto zbog visoke stope pogrešaka u, kod nekih plaćanja 4,7 2013. godine prag materijalnosti 2% e, je, je nadmašen na području administrativnog upravljanja vijeće je izrazilo žaljenje da sustav nadzora i praćenja je tek djelomice osigurao učinkovitost, legitimitet i točnost e, subordiniranih plaćanja. U većini slučajeva tijela u državom članicama su imale dovoljno informacija da detektiraju i ove pogreške i isprave ih. I istodobno vijeće ima na umu da procijenjeni iznos pogrešaka od strane revizorskog suda ne ukazuje na prijevare, neučinkovitu primjenu e, sredstava Europske unije. Također vijeće cijeni sve napore koje je poduzela komisija i države članice kako bi se provele preporuke e, preporuke prethodne godine cijenimo da se to dogodilo u okolnostima u kojima je došlo do povećanja plaćanja. Kada su resursi ograničeni, tada je jasno da proračunska stega, učinkovita djelotvorna uporaba resursa Europske unije bi trebali biti u središtu pozornosti. Ispravno financijsko upravljanje je vrlo važno, ne samo u sagledišta e, javnog mnjenja, što znači da imamo pravnu obvezu izvršavati proračun Europske unije sukladno odobrenim pravilima. Sve stranke uključene u upravljanje sredstvima Europske unije, uključujući i države članice, moraju preuzeti svoj dio odgovornosti. Vijeće poziva komisiju i države članice da i u budućnosti poboljšaju učinkovitost sustava upravljanja i, upravljanja i kontrole i istodobno moraju osigurati da će troškovi i koristi tog postupka biti uravnoteženi kako bismo ostvarili sveukupno djelovanje eh, u kontekstu proračuna Europske unije moramo djelovati eh, na vrijeme eh, vezano uz upravljanje proračunom želim zaključno reći sljedeće. U tom smislu vijeće vjeruje da moramo imati jasne, sveobuhvatne i pravodobne informacije vezane uz e, godišnje potrebe za plaćanje i odobrena sredstva. E, pozivamo komisiju da nam iznese predviđena plaćanja kratkoročno i dugoročno. Dame i gospodo, započeli smo upravo sada e, raspravu o, započeli smo novi višegodišnji financijski okvir i drago mi je da komisija vijeće i Europski par parlament su poklonili posebnu pozornost stvaranju pravnog okvira koji se temelji na rezultatima, koji je vezan uz rezultate. To je jako dobra prilika za sve nas da ostvarimo učinkovitiju i kvalitetniju uporabu sredstava EU-a. Vijeće je svjesno da e, trenutačni pozitivni učinci ovog pristupa nisu mogući, no unatoč tome mi u preporukama pozivamo komisiju da podnosi izvješća na vrijeme, o svim rezultatima koje je potrebno ostvariti kako bismo te informacije mogli iskoristiti kada razgovaramo o sljedećem višegodišnjem proračunu EU-a. Vijeće je pripravno sudjelovati konstruktivno u svim raspravama o tome kako možemo u budućnosti poboljšati izvršenje proračuna Europske unije. Dame i gospodo, uvaženi zastupnici, hvala vam na pozornosti. Oroga kumpe domna komisar Georgieva. Sada bih zamolio povjerenicu Georgijevu da preuzme riječ. Uvaženi zastupnici, izvjestitelji, gospodine Rajs, predsjedniče Kaldeira, ovdje smo u sklopu temeljnog postupka financijske odgovornosti i postupka razrišnice, davanja razrišnice Europske unije. Ova rasprava e, počela još prije mnogo vremena i prošla je kroz odgovarajući postupak. Odmah na početku želim reći da mi postupak razrješnice shvatimo e, vrlo ozbiljnim i uzimamo ozbiljno, uzimamo to ozbiljno i kad e, ovaj parlament postavlja pitanja na koja odgovaramo, uz, ozbiljno e, to uzimamo i kada vodimo političke razgovore sa predstavnicima komisije, sa odborom za proračune kao i na tehničkoj razini. Mi naime smatramo da je glasovanje u vijeću i u odboru za proračun E, da se da razrežnica za 2013. godinu, da je to poticaj, to je poticaj komisiji za naš rad i nadam se da će tu preporuku odbora potvrditi i parlament na plenarnoj sjednici sutra. Što se komisije tiče, provedba proračuna temelji se na mnogim elementima, na uspostavi mehanizama kontrole, odabiru projekata, objavljivanju natječaja, potpisivanju ugovora, provjeri planova plaćanja i onda e, još jedan element je prijenos e, brojnih e, uplata. To je dio višegodišnjeg postupka koji neće završiti sutra, iako se dakako nadam da će se računi za 2013. godinu zaključiti. E, izvješće koje smo čuli od vas kao i izvješće e, revizorskog suda dalo nam je brojne teme za razmišljanje dobili smo važne preporuke sud je zaključio da svi sva izvješća Europske unije i svi prihodi ne sadrže nikakvu materijalnu pogrešku, a e, općenito greške su smanjene u odnosu na 2012. godinu. No to i nije tež, ono na što se usredotočavamo. Usredotočavamo se na ono gdje moramo učiniti više i bolje. Moramo učiniti više i bolje u smislu poštivanja pravila kad je riječ o upravljanju fondovima, poljoprivrednim fondovima, e, kohezijskim fondovima, zatim kad je riječ o suradnji sa nacionalnim vlastima u državama članicama kako bi se greške primijetile što ranije i kako bi se rješavale što ranije, kako ne bismo došli u situaciju kad moramo prekinuti plaćanja. E, sa strane komisije mi kao svoj cilj prije svega uzimamo zaštitu proračuna od prijevara. Razgovarali smo o tome, razgovarali smo danas o izvješću gospodina e, Makovicija. E, ja sam za to također odgovorna. To je dio sustava koji želimo izgraditi kako bismo spriječili prijevare i odvrati e, ljude od toga da pokušavaju činiti nezakonite radnje na štetu europskoga proračuna. Također želimo zaštititi novac naših poreznih obveznika i želim naglasiti da u Junkerovoj komisiji usredotočavamo se na četiri ključna elementa. Prvo želimo pojednostaviti pravila, da pravila budu razumljivija, jednostavnija za primjenu i za nadzor sa manje grešaka. Sud je rekao vrlo jednostavno, jednostavna pravila znači manje grešaka i tu ćemo nastaviti s radom koji smo već pokrenuli. Ja ću vam predstaviti E, pojednostavljene e, administrativne mjere kako biste vidjeli što smo do sada učinili i što namiravamo činiti dalje. Pojednostavljenje je također važno za naš drugi cilj, a to je poboljšanje upravljanja. Sada e, trošimo između 2 i 7% ukupnih troškova za nadzor, za kontrolu. Mi želimo da kontrola bude učinkovita i želimo vidjeti koji je najbolji način da iskoristimo novac poreznih obveznika. U tu svrhu imamo i treći element, a to je daljnje poboljšanje pouzdanosti podataka, a osobito onih podataka koje prikupljamo od država članica. Želimo provjeriti da doista primjenjujemo naj važniju preporuku suda, a to je da imamo jedinstveni revizorski lanac. Dakle, ne treba nam više revizija ako je dostatna jedna, ali za to u potrebu moramo imati e, vjerodostojne, pouzdane informacije, odnosno podatke. Četvrta stvar je e, uzimanje u obzir višegodišnje naravi naših programa. Mi ovu preporuku vrlo ozbiljno shvaćamo. U proteklih pet godina u prosjeku smo imali 2,2% financijskih ispravaka u našim e, plaćanjima a 2013. godine imali smo 265 prekida plaćanja u vrijednosti od gotovo 5 milijardi eura. Sada smo naravno u novom višegodišnjem financijskom razdoblju. Čula sam od vas, a i gospodin ministar je rekao da se moramo usredotočiti na provedbu, ali jednako toliko ili još više na to što dobivamo za uzvrat za novac naših poreznih obveznika i u tu svrhu je važno pratiti ishode. E, ishod onoga što dobivamo za novac treba uzeti u obzir makroekonomsku uvjetovanost onoga što činimo. Sve su to različiti elementi onoga što ugrađujemo u proračun kako bismo za svoje građane ostvarili najveću moguću vrijednost. Uvelike se radujem i međuinstitucionalnoj radnoj skupini koja će nam također pomoći da nastavimo ići u tom smjeru. Oprostite, prekoračila sam zadano vrijeme. Želim samo na kraju još reći kako sam doista predana daljnjoj suradnji s institucijama, revizorskim sudim, parlamentom, vijećem, a sve to kako bi naši građani bili ponosni na ono što radimo za njih. Hvala. Zahvaljujem povjerenice. Riječ sada ima gospodin Silva Kaldeira iz Revizorskog suda. Uvaženi zastupnici, ministre Rez, zahvaljujem parlamentu što mi je dao priliku da kažem nekoliko riječi ovom prigodom. Ovo je važna rasprava kojom ćemo zaključiti pitanje razrešnice za 2013. godinu. Također bih čestitao svim izvjestiteljima na njihovim izvješćima, a osobito odboru za proračunski nadzor uvelike je za nas u Europskom revizorskom sudu i svima koji tamo radimo e, vrlo drago što vidimo da se toliko temeljito e, koristi i primjenjuje naš rad u ovome području. u posljednjoj godini prethodnog višegodišnjeg financijskog razdoblja 2013. E, godine ponovio ponovilo se isto ono što e, smo vidjeli i u prethodnim godinama. E, financijska izvješća Europske unije za tu godinu su pouzdana i potpredsjednica komisije to je jasno rekla. Međutim, previše je uplata bilo točno e, knjigovodstveno zabilježeno, ali te uplate nisu trebale biti uopće napravljene jer nisu ispunjeni uvjeti za te uplate e, ili isplate i upravo to je područje gdje treba učiniti dodatne napore dakle moramo naglasiti taj lanac financijske odgovornosti moramo doista imati isplative sustave više se može učiniti na razini nadležnih tijela u samim državama članicama e, kod onih tijela koja su odgovorna za e, primarno upravljanje Informacije su naime već na raspolaganju koje mogu poslužiti da se provjeri jesu li e, isplate u skladu sa pravilima. Naravno i Europska komisija može poboljšati izvješćivanje na razini Europske unije kako bi se e, smanjile e, greške E, to su dakle područja u kojima možemo poboljšati stanje. No kao što je već naglašeno, nužno je sada potrebno poboljšati podatke vezane uz ishode koje ostvarujemo. To je simptomatičan problem u našem proračunskom sustavu. Moramo se više usredotočiti na ishode koji se ostvaruju sredstvima Europske unije. I to je ključna poruka, ona jedna ključna poruka koju danas želim ponovno naglasiti. To je osobito važno s obzirom da sada krećemo sa novim okvirnim financijskim razdobljem. Imamo novi sustav za 2014. do 2020. i to je ponovno prilika da ispravimo od samog početka te stvari te da ojačamo lanac odgovornosti u Europskoj uniji. U tom kontekstu mislim da treba osobito pozdraviti planove koje je već e, objavila Europska komisija, a kojima nastoji jamčiti tu kulturu ostvarivanja ishoda u europskom financijskom upravljanju. Ta kultura, po našem mišljenju, treba se temeljiti na stvarnoj predanosti financijskih upravitelja na svim razinama, e, predanosti u smislu e, ostvarivanja rezultata. Također moramo imati jasne ciljeve i e, učinkovite poticaje za njihovo ostvarivanje. I na kraju, gospodine predsjedatelju, znamo da je ovaj parlament vodio žustru raspravu o E, razrišnicama da ste uzeli u obzir naša upozorenja i preporuke o čitavom nizu pitanja između ostalog i u pogledu potrebe da se postigne veća transparentnost i veća odgovornost kako bismo imali sredstava između ostalog i za financiranje ulaganja. To je mišljenje koje smo nedavno iznijeli govoreći o Junkerovu planu. Gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici, važno je da se Europska unija e, upravo na ova pitanja usredotoči kad razmatra svoju, e, svoje rashode, svoju potrošnju i e, vaš parlament sasvim sigurno će pridonijeti tome da se sredstva Europske unije koriste na najbolji mogući način. Hvala. Hvala vam gospodine Silva Caldeira, a sada naši kolege zastupnici koji će govoriti u ime odbora. Molim vas, imate na raspolaganju jednu minutu, držite se toga. Najprije gospodin Jeten Maki iz odbora AFET, izvolite. Dakle, ja ću vam se obratiti u ime odbora AFET. Želim govoriti o dvije stvari. Prvo, troškovna učinkovitost s jedne strane i mjere na koji način mi možemo trošiti sredstva Europske unije, odnosno država članica, na najštedljiviji mogući način kako bismo osigurali da generiramo protuvrijednost za taj novac. Dakle, moramo djelovati troškovno učinkovito. Savjetodavne službe ne postoje i stoga moramo, e, moramo kupovati savjete izvana. Drugo pitanje, e, služba za vanjsko djelovanje, tu imamo određene probleme. Mi znamo od početka da problem se sastoji od toga da takozvane velike stare države članice imaju mnogo više službenika i dužnosnika u, odnosu na broj stanovnika. Također udio žena je vrlo mali, no obećano nam je da će se to uskoro ispraviti, međutim to se još nije dogodilo. Hvala. Gospodine predsjedniče, gospodine, gospođo potpredsjednice, javio sam se kao političar koji se zalaže za razvoj u raspravi e, koja se tiče humanitarnih pitanja izbjeglički kamp u Alžiru čini mi se da humanitarna pomoć će se tamo e, e, znatno smanjiti. Odbor za proračunski nadzor referira se na jedan događaj iz 2003. godine. Naime, 2007. godine taj problem je bio riješen, a iz godine u godinu se kontrolira da li mjere koje smo mi kao komisli jesu li u redu broj e, primatelja pomoći u Tindofu je poznat, e, služba je to potvrdila, no čini mi se da se ovdje vodi rasprava između dviju zemalja, Alžira i Maroka, i da će ona dovesti do toga da se ukine humanitarna pomoć za izbjeglice u Tindofu. Stoga vas molim da što se tiče amandmana 27 sutra glasujete za njega na, na glasovanju. Hvala. Hvala vam lijepo. A sada eh, iz odbora za promet, gospodin Raket. E, moram reći da 2014. godine e, stopa pogrešaka se smanjila. Isto tako smo ustvrdili da 29% svih incidenata na području humanitarne pomoći e, se smanjila. Mi smatramo da je uputno da upute revizorskog suda koje se tiču tematike preferencijalnog postupanja se trebaju izostaviti e, slijedi uravnotežena gospodarska procjena od strane komisije. Mi podupiremo komisiju revizorskog suda u smislu kontrola ex ante i e, Post ante, ex ante su slabost, tu moramo pozvati države članice na odgovornost, to je potrebno poboljšati. Isto tako e, smatramo da je neophodno da sve ukupne aktivnosti se kontroliraju, jer na taj način možemo stvariti bolju suradnju različitih aktera i u smislu e, solidnog proračuna. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Markus Ferber. Hvala lijepa. Odbor za e, odbor Ekon se također bavio sa tri institucije, instituciju za nadzor banaka, e, vrijednosnih papira i valute. Mi podupiramo nadzor tih institucija jer je vrlo bitno da one doprinesu jedinstvenoj primjeni pravila u Europskoj uniji i one jedine mogu spriječiti fragmentiranje financijskog tržišta Europske unije. S druge strane ipak kritiziramo da sve, sva tri nadzorna tijela u okviru direktive e, ipak su e, nadišle svoje područje djelovanja, te stoga molim i pozivam ta tri nadzorna tijela da se drže pravila zakonodavca i e, mandata kojeg su dobile. Dakle, veselilo bi me da ove napomene odbora Ekon sutra na plenumu dobiju podršku. Hvala vam lijepo, gospođa Harkin iz odbora za zapošljavanje. Imate minutu. Hvala vam lijepo. E, zahvaljujem izvjestitelju što je uzeo u obzir većinu mojih prijedloga e, kad je riječ o agencijama, e, o različitim europskim agencijama, a naravno govorili smo o onome što nas zanima, to je područje zapošljavanja. Postoje tu još uvijek nekoliko manjih problema, ali ostvaren je dobar napredak. A kad je riječ o unutarnjoj reviziji, reviziji sve su preporuke uzete u obzir i provedene ili se trenutačno provede. Do, provode. Dobar napredak je ostvaren i u provedbi preporuke komisije vezano uz decentralizaciju agencija i to je ona kultura usredotočenosti na ishode o čemu smo danas već nešto čuli. Na kraju zahvaljujem i e, revizorskom sudu koji je smanjio sa 3,5% na 2,3% 2011. godine ograničenja koja se odnose na zapošljavanje. No važno je reći kako očekujemo da se ta poboljšanja nastave. Hvala vam lijepa. Gospodin Lavija iz odbora za zaštitu okoliša, izvolite. Hvala vam lijepa predsjedatelju, u ime odbora za okoliš želim vrlo kratko nešto reći o pet agencija za koje smo mi nadležni e, od 2013. godine. Općenito govoreći kad je riječ o provedbi proračuna i kad je riječ o upravljanju resursima od strane agencija, naše je mišljenje potetnije htjeli smo vidjeti na koji način je agencija za okoliš djelovala u odnosu na preventivno upravljanje kako bi se spriječio sukob nadležnosti, oprostite, sukob interesa. Isto to smo radili i sa EFSom. Dakle, ovdje je riječ i o internim i o vanjskim mogućim sukobima interesa. U svakom slučaju primijetili smo da se provode preporuke koje je prethodno dao sud. Gospodin Pirinski iz odbora za promet, dvije minute, izvolite. Dame i gospodo, odbor TRAN pozdravlja visoki stupanj provedbe preporuka vezano uz transport i mobilnost. Unatoč tome brine nas što je stopa grešaka u području istraživanja oko 2%, a i, ta, i e, također postoji stalni e, problem sa pravilima javne nabave. Smatramo stoga da komisija treba objaviti godišnje izvješće o onim e, prometnim projektima koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije i to sa konkretnim iznosima. Važno je najme da izbjegnemo preklapanja i zajamčimo najučinkovitiji način sredstava Europske unije. Gospodine predsjedatelju, nažalost moram reći da dio teksta u ovom nacrtu rezolucije o razrišnici je prilično kritičan. E, ovdje su navedeni neki primjeri i ocjene koji su vrlo pristrani i takav pristup ide na ruku euroskepticima. To e, imamo jedan primjer koji se odnosi na Bugarsku i još jednu državu članicu iz istočne i južne Europe. Podaci o tim zemljama e, predstavljeni su kao da e, apsorbiraju velik dio sredstava Europske unije i da su obilježeni isključivo greškama a sav onaj e, napredak koji je ostvaren namjerno je izostavljen. U interesu je građana Europske unije da dobiju objektivan i uravnotežen e, izvještaj, e, pristup e, za kakav se zalažu kolege iz SD-a. E, Gospođa Gresla je prihvatila neke amandmane pa nisam u potpunosti protiv onoga što je rekla. Hvala lijepo gospođa Mihajlova iz odbora Regi. Hvala vam lijepo predsjedatelju, gospođo predsjednice Europske komisije, gospodine predsjedniče Revizorskog suda. Sudjelujem u današnjoj raspravi o razrešnici za 2013. godinu kao predsjednica odbora za regionalni razvoj i izvjestiteljica e, nekih od ovih izvješća. Čestitam poglavito gospođi Gresli na vrlo detaljnom izvješću i moram istaći kako sam vrlo zadovoljna što neki prijedlozi odbora regi se sada mogu vidjeti u ovome izvješću kada je riječ o stvaranju kulture koja je usmjerena na ishode, na rezultate, na učinkovitost i djelotvornost te učina kohezijske politike, nama je iznimno drago što Europska komisija i revizorski sud e, smatraju da je to važno kao i mi. E, htjela bih vam skrenuti pozornost na činjenicu da e, se prekidanje plaćanja e, da može, ono može dati i negativne rezultate. Hvala vam lijepo u ime odbora za poljoprivredu gospodin Jar. Što se tiče odbora za poljoprivredu, moram reći da mi ne smijemo ignorirati izvješće revizorskog suda jer e, on ima izravne posljedice na naš rad. Dvije napomene. Zalažem se i još uvijek e, za jedinstveni sustav između komisije i revizorskog suda. Dakle, u smislu toga da se pronađena stopa pogrešaka razlikuje što dovodi do političke zbrke. Drugo, e, dosta visoka stopa pogrešaka na području poljoprivrede e, je nešto što odražava i e, cjelovutu politiku poljoprivrede. E, u samom sustavu su sadržani uzroci tih pogrešaka. 2013. godine imali smo 23 slučaja koje je komisija pronašla mnogo više slučajeva i kasnije to morala ispraviti. Gospodin Kadek, minutu. Gospodine predsjedatelju, gospođo povjerenice, želim podsjetiti da za kontrolu e, dobre provedbe e, zajedničke e, poljoprivredne politike, odnosno ribarstvene politike, ova agencija ima jednu od ključnih uloga. Dobila je od svojeg ustanovljenja čitav niz novih ovlasti. Također ima pravo koordinacije i provedbe aktivnosti u svim državama članicama. Što se tiče e, legal zakonitosti, e, godišnjeg e, plana zakonitosti provedbe godišnjeg plana za 2013. godinu meni se čini da je situacija dobra. Situacija sa obvezama preuzetim za plaćanje i obvezama preuzetim za preuzimanje obveza se poboljšala. Želim e, stoga reći da mislim da bismo trebali dati razrišnicu e, ravnatelju Europske agencije za kontrolu ribarstvenog sektora. Hvala. Hvala vam lijepo iz odbora za kulturu, gospodin Maura Barandiran. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Kao prvo, Želio bih reći da izvršenje proračuna za Erasmus Plus i kreativnu Europu jest e, bilo 100% i zbog toga nam je drago. No smatramo da treba posebnu upozornost obratiti e, pristupu kulturi u svim aspektima, zato što je kultura izvaravna veza između građana i Europske unije i čini mi se da na to ne polažemo dovoljno važnosti. Imali smo prilike vidjeti u posebnom izvješću kakva je situacija i kakva je situacija u, s investicijama u pristup kulturi i baštini. Stoga moramo zaštititi E, sredstva koja se nalaze na raspolaganju za provođenje Europske kulturne e, programa. Iz Liba, gospođa Gem. Hvala lijepa. Evo ja ću reći nekoliko riječi o agencijama koje se bave područjem koje spada u područje nadležnosti ovoga odbora. Mislim da postupak davanja različnice zapravo ima veliku političku e, težinu. Financijski rizici koji se vežu uz agencije relativno su niski u usporedbi sa ukupnim proračunom e, Europske unije, ali rizik za vjerodostojnost Europske unije je prilično velik. Naime, agencije daju vrlo veliku vidljivost Europskoj uniji i vezano uz donošenje odluka o programima i provedbu programa, a sve je to vrlo osjetljivo za svakodnevni život i rad naših građana. Što se tiče različitih e, proračuna, e, što se tiče različitih agencija koje spadaju u nadležnost našeg odbora, rekla bih da je situacija relativno pozitivna. Međutim, trebamo svejedno imati na umu činjenicu da je potrebno poticati agencije da poboljšaju svoje planiranje, proračunsku e, transparentnost i optimalizaciju svojega proračuna. Hvala. Gospođa Garcia Perez e, u ime odbora za e, ženska prava i spolnu ravnopravnost. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Ravnopravnost spolova je jedno od temeljnih načela Europske unije, te stoga treba predstavljati prioritet u svim našim područjima, uključujući također i u izvršavanju proračuna. U našem odboru mi već neko vrijeme tražimo da se provede studija učinka za različite europske programe i projekte te da se utvrdi na koji način oni imaju uh, učinak na ravnopravnost polova unutar Europske unije. Kad govorimo o postojećim programima uh, koji se financiraju iz kohezijskog i Europskog socijalnog fonda, mislimo da je je važno da se i dalje daju sredstva e, onima koji promiču ova pitanja e, te predlažemo da im se da različnica. Hvala. Prelazimo na klubove zastupnika. Gospodin Piper, minuta i pol. Zamijenio sam sada svoje mjesto. Zahvaljujem gospođi Inge Gressler na ovom vrijednom izvješću koje je obuhvatilo najbitnija pitanja. Kao bivši izvještitelj ja se veselim da je sada komisija e, preuzela više odgovornosti u smislu država članica. Struktura poljoprivrednih izdataka ostaje ista, no komisija nam mora reći jasno koje E, brojčane vrijednosti su vezane uz koje države članice mora se intenzivnije baviti tim pitanjima, ali tako da e, ne primjenjuje oštrija pravila baš na sve države članice što se tiče parlament, što se tiče vijeća, imamo pozitivne signale, e, uštede su ostvarene kod zgrada, no potrebno je još više transparentnosti što se tiče izdataka osoblja, troškovi za naše projekte su takvi da bi se njima trebalo bolje upravljati upravljati. E, potrebno je iznova razmišljati o troškovoj učinkovitosti. To građani od nas očekuju i mi dugujemo to našem političkom mandatu. Hvala. Hvala lijepo, gospođa Lasender, dvije minute. Hvala lijepo, gospodine predsjedatelju. Ja bih željela zahvaliti gospodinu Kaldeiri koji s nama surađuje na čitavom nizu različnica i koji nastoji e, zajamčiti da se europski proračun koristi na najbolji mogući način. Ne slažemo se uvijek u potpunosti e, s ulogom naše dvije institucije kada se radi o različnicama vezanima uz proračun, ali ja se nadam da ćemo s vremenom postići dogovori oko toga. Zahvaljujem također povjerenici Georgijevoj i sigurna sam da će njezina strast, živost i njezin pristup uistinu dovesti do najboljeg mogućeg korištenja našeg proračuna. Predsjednik Europske komisije Barroso više nije ovdje, međutim e, on je bio na čelu komisije u vrijeme kada smo dogovarali neke od ovih programa. Sada je došlo vrijeme da pogledamo malo drugačije kako možemo urediti situaciju i ne možemo nastaviti po starom. Upravo zato vrlo je važno da izvjestitelj pripremi jedno opće izvješće, vrlo rigorozno, koje je ujedno i nepristrano. Postoji e, čitav niz pitanja koja treba raspraviti. Važno je da ne tražimo žrtveno janje, već da da pristupimo e, pitanju na realan način. Mislimo da ono s čime se ne možemo složiti jest e, ovaj prag rizičnosti od 2%. I upravo zato meni se čini da smo možda izvješća koje je pripremio Olaf trebali iskoristiti na bolji način. Hvala gospodin Kolmel, minuta. Hvala lijepa. Proračun Europske unije nakon, prema tvrdama revizijskog suda izvršava se e, u najvećoj mjeri pravilno. Na tome zahvaljujemo svim dužnosnicima i službenicima Europske unije, posebice revizorskom sudu na reviziji. Za nas je legitimet i e, ispravnost e, proračuna Europske unije vrlo, vrlo bitna i na taj način se primjenjuju načela e, troškovne učinkovitosti, pritom se mora uzimati u obzir subsidijarnost, to nije uvijek tako. Još uvijek imamo previše izdataka u Europskoj uniji koje ne bi trebala financirati Europska unija, već bi ih e, mogle preuzeti države članice. Imamo više od 40 agencija. Mi se pitamo da li je to uistinu ekonomski opravdano da sve te agencije djeluju unutar Europske unije dodatno uz komisiju. Na primjer, imamo institut za pitanja ravnopravnosti spolova. Mi e, dovodimo u pitanje e, da li je uopće potrebno postojanje takvog instituta. Mi smatramo da je hvala. Gospodin Tore, dvije minute. Hvala lijepa. Dame i gospodo, u ime kluba ALDE želio bih zahvaliti Europskom revizorskom sudu. Oni su e, obavili vrlo važnu zadaću i oni sprečavaju nenamjensko trošenje sredstava. Sveukupno željeli bismo reći da središnji zahtjevi kluba ALDE iz prošlosti, dakle bolji proračunski nadzor, e, su nešto na što je komisija odgovorila, država članica ih je implementirala, e, zato i jesu određene agencije angažirane da bi e, E, proračun bio bolje iskorištavan. 80% proračuna Europske unije koriste same države članice. E, pozivamo komisiju da nastavi dalje u tom smjeru, iako stopa pogrešaka je u području poljoprivrede još uvijek previsoka. Izvješća Revizorskog suda pokazuju da posebice u državama članicama je potrebno djelovati predstavnika vijeća u tom smislu pozivam. Postoje izvješća koja ukazuju da je e, javna nabava previše složena e, i e, za neke nevladine organizacije ne mogu stoga sudjelovati u postupcima javne nabave jer je za njih to prekomplicirano. Stoga se zalažemo za pojednostavljivanje proračuna koji bi imao manje birokratskog opterećenja bolji proračunski nadzor zahtjeva i prestrukturiranje proračuna koji bi bio usmjeren na rezultate. U tom smislu povjerenica Georgijeva očekujemo od vas konkretne prijedloge. Mi bismo željeli da države članice napreduju, da se e, granične vrijednosti e, primjenjuju. To je najbolji način da se smanji stopa pogrešaka. Hvala gospođa Kari, dvije minute. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Kao prvo želim zahvaliti kolegama u odboru koji su pripremili izvrsno kritično izvješće. Mislim da smo još jednom imali sjajnu suradnju, iako se ne slađemo sa svime, rekla bih da su nam rezultati dobri. Zahvaljujem revizorima na vrlo detaljnim izvješćima koje smo od njih primili. Nažalost, ove godine imamo dobrih razloga da budemo kritični, posebice kada pogledamo na e, stope greške 4,7%, e, to je još uvijek vrlo visok postotak, a to jednostavno nije prihvatljivo. Milijarde eura koje su zapravo um, protračene bilo greškom, bilo zloporabom, mogle bi se iskoristiti i za otvaranje radnih mjesta i za neka puno e, bolja za neke puno bolje ciljeve. Vijeće također izgleda ne želi pri dati svoj doprinos transparentnosti i demokraciji u Europskoj uniji vezano uz različnice za 2007, 8, 9, 10, 11, 12 i sada i 2013. godinu, iako im dajemo priliku. Vijeće je dalje odbija odgovoriti na pitanje Europskog parlamenta vezano u svoj proračun i upravo je to razlog zbog kojeg je odbor odbio dati razrišnicu te mi e, se nadamo i želimo da nas cijeli dom u tome podrži. Mislimo da je apsolutno skandalozno uskraćivati tu vrstu informacija i ne može se tu nipošto e, izbjegavati odgovor pozivajući se na džentlmenski sporazum iz 1970-ih. E, dame i gospodo, mislim da svi dugujemo informacije našim građanima i mislim da dugujemo našim građanima da se ujedinimo vezano uz pitanje odbijanja davanja različnice. Jednostavno ne možemo prihvatiti da vijeće odbije odgovoriti naša pitanja trebamo transparentnost i kontrolu nad našim novcem. Hvala gospodin Stajes, minuta. Hvala lijepa. Gospodine predsjedatelju, uvaženi kolege, ova razrešnica jest posljednji dio proračunskog razdoblja koji uključuje jedno duže razdoblje. Mislim da je sada krajnje vrijeme da izvučemo određene e, zaključke. Stopa od greške od 4,7% je daleko iznad praga od 2% koji smo si postavili ne smijemo dozvoliti da se tako visoka stopa javlja e, posebice u zajedničkim programima. Naime, u nekima od pro zajedničkih programa stopa greške čak nadilazi 5%. E, meni se čini da se tu radi o novcu koji se jednostavno nije smio potrošiti i ja se slažem s gospodinom Kalderom koji je rekao da treba poduzeti aktivnosti protiv takvog e, trošenja novca. Moramo pozvati na odgovornost naše države članice. Ako su regionalni ili nacionalni ministri krivi, ako ne troše novac na odgovarajući način, onda ih treba pozvati na odgovornost i oni moraju preuzeti političku odgovornost za to. Hvala gospodin Bale, minuta i pol. Hvala. Gospodine predsjedatelju, Davanje razrišnice ponovno, nažalost, ukazuje na to da Europska unija kao da je pala s neba. Vidimo da se u državama članicama javljaju snažni lobiji i postavlja se pitanje koliko to sve skupa ima dodane vrijednosti za poreznog obveznika manje od 1% BDP-a trošimo na Europu riječi i ona jednostavno nema e, dovoljno snage da stane čvrsto na da se osovi na noge. Pogledamo li sredstva koja odlaze, na primjer, zakladama koje su politički obojene, možemo vidjeti da je 2013. godine gotovo 11 milijuna eura otišlo različitim zakladama. Taj novac koji odlazi u zaklade zapravo odlazi i političkim strankama putem tih zaklada. Ista je situacija bila 2008. i 2009. i 2010. godine, ali ništa se u odnosu na te godine 2013. nije promijenilo. Regionalne fondove treba, e, njima treba upravljati biti na transparentniji način, treba koristiti sredstva da se države članice oslanjaju i bore za inovaciju, da otvaraju radna mjesta. Imamo prilike vidjeti da postoji čitav niz beskorisnih programa koji su obećali da će otvoriti radna mjesta, do toga nikad nije došlo. I zbog toga zapravo želim zahvaliti svima onima koji su zauzeli vrlo snažna stajališta vezano uz borbu protiv korupcije. Nadam se da će komisija države članice na adekvatan način riješiti probleme koji se spominju u izvješću. Prihvatate li plavi katon od gospodina Negreskua? Izvolite. Molimo vas mikrofon. Govorite o političkim strankama kao da niste član političke stranke. Govorite o klubu zastupnika kao da niste u nijednom klubu zastupnika. Govorite o europskom proračunu kao da i sami ne primate plaću iz njega. Mislim da moramo zajednički raditi kao europske institucije kako bismo koristili novac na kreativni način na dobrobit europskih građana, ali nemojmo biti populisti kada se govori o ovakvim pitanjima. Želim vas samo podsjetiti da da, mi jesmo politički pokret u Italiji, a odbili smo 40 milijuna eura doprinosa za političke stranke zato što smo pokret i financiramo se putem dobrovoljnih doprinosa od naših građana. Ono što pokušavamo učiniti jest e, uistinu približiti politiku građanima i financiramo se jednostavno na drugačiji način. Mi kao i slanstvo u pokretu pet zvijezda zapravo odbijamo biti sastavnim dijelom ovog trenda političkih zaklada i političkih stranaka. Hvala gospodina Lio minuta i pol. Dragi kolege, izvješće o razrješnicama pokazuje da države članice sustavno dovode u pitanje zajedničko upravljanje proračunom i to je nešto što potkopava budućnost e, europskih institucija. Ove stope greške više nisu prihvatljive, neovisno o tome radilo se o regionalnoj politici ili ruralnom razvoju. Revizorski sud ima ozbiljne dvojbe vezano uz sredstva koje uplaćuju i kasnije troše određene države članice, ali isto tako ima ozbiljne sumnje vezano uz određene podatke koje šalju države članice, zato što se može vidjeti da se neprestano javljaju greške koje nakon određenog vremena nisu ispravljene i to jasno ukazuje na nedostatak stabilnosti i sklerozu ovakvoga sustava. Javna nabava i sukob interesa često idu ruku pod ruku kad se radi o nekim agencijama. Zapravo možemo vidjeti da kada se radi na primjer o agenciji IMG, koja, o kojoj ne znamo zapravo ništa, koja je osnovana 2011. godine, a koja omogućuje da se koriste europska sredstva, da se pritom uopće ne koristi javna nabava. Dobili su 137 milijuna eura u razdoblju od same i Olaf zapravo u više navrata u svojim izvješćima traži da se povisi razina transparentnosti i da se daju sve potrebne informacije na raspolaganje. Hvala, gospođa Schmidt, minuta, izvolite. Hvala. Razvojna pomoć najvećim dijelom je bila financirana e, od strane Europskog razvojnog fonda i instrumentalizirana je, a ja smatram da ju trebamo preispitati. Stope pogrešaka koje je ustvrdio revizorski sud su previsoke u mnogim područjima. Ako i e, ulažemo novac u nerazvijene dijelove svijeta kako bi ljudi bolje živjeli, u tome moraju sudjelovati i njihove vlade. Ako se to ne događa, tada trebamo obustaviti tu pomoć jer se ne smije dopustiti da postoje plaćanja kod kojih se ne može dokazati niti ustvrditi što se događa sa tim sredstvima unutar nacionalnih proračuna. Isto tako su problematične višegodišnje financijske obveze e, koje se mogu obračunavati tek nakon isteka cijelog obračunskog razdoblja. Kriteriji međubilanciranja moraju biti e, ujedinjeni ujednačeni jedinstveni moraju se kontrolirati. Osim toga, Europski razvojni fond je, treba imati više fleksibilnosti kako bi mogao e, brže i trajnije djelovati na humanitarne katastrofe, posebice sada što se tiče tragedije kod Lampeduze i tragičnih okolnosti u Nepalu. Ljudima je hitno potrebna naša trajna pomoć. Nije dovoljno ubrizgavati novac i nadati se najboljem. E, mnogo je važnije da, se, da potičemo konkretne projekte kojima ljudima na licu mjesta možemo na održivi način pomoći. Hvala. Gospodin Liberacki, minuta i 30 sekundi. Dakle, raspravljamo o ovom o različnici za 2013. godinu. To je posljednja godina u ovom okviru, u ovom financijskom razdoblju no moramo imati na umu da stara komisija više nije s nama. To je vrlo važan čimbenik, no ono što je vrlo bitno također je i uporaba sredstava, korištenje sredstava i stopa pogrešaka. Stopa pogrešaka na razini 45% mnogo više od onoga što mi priželjkujemo. Jedan od zaključaka i pouka izvedenih iz e, financijske krize je da trebamo usvajati više takvih zaključaka i moramo više biti usmjereni na e, same rezultate, na uspješnost. Tu moramo verificirati naše prioritete i na koji način ih provodimo. Također bismo trebali imati zajedničku metodologiju koju primjenjuje Revizorski sud i komisija prilikom izrade pripreme izvješća i određivanja pokazatelja. Mislim da metodologija revizorskog suda bi trebala e, biti ta koja donosi evaluacije. Ono što nam nedostaje u ovom izvješću, to je pitanje ravnoteže, to što se ne govorimo o slabostima, no moramo također pokazati i gdje jesu ostvarena poboljšanja. Hvala. E, gospodin Ashworth, jedna minuta. Gospodine predsjedniče, mi djelujemo na temelju umanjenog MMF-a i zato naš prioritet bi trebao biti da novac kojeg imamo bolje funkcionira. To znači e, znakovite promjene u stavu i kulturi kod mnogih europskih institucija koje troše taj novac u budućnosti. Parametri za mjerenje uspješnosti moraju biti dodana vrijednost i vrijednost za novac u ovom izvješću je sve to jako dobro odraženo i zahvaljujem revizorima na tome što su ukazali potrebu za većom transparentnošću, e, proračunskom stegom i, i, e, e, i učinkovitošću. Sve se to može ostvariti povišenom kvalitetom revizija koje se provode. Isto tako bih želio izraziti želju da moramo zajedno raditi na postupku koji bi bio više usmjeren na rezultate, uspješnosti i bolju vrijednost za novac. Hvala. Prihvaćate li plavu karticu gospodina Danmosa? Gospodine Ashworth, slažete li se da kada govorimo o proračunu i proračunskom nadzoru, da zapravo postoji jedna linija koju ne, smiju prekoračiti 11 država članica koje isplaćuju novac i 17 država članica koje primaju novac. Tu, tu liniju je nemoguće premostiti i to je veliki sukob interesa. Slažete li se s time? Ako insistirate na maksimiziranju takve e, linije, takve granice. Nikada nećete ostvariti e, Europsku uniju 28 država članica koje međusobno surađuju. Mislim da bismo trebali maksimizirati naše zajedničke elemente, a ne e, granice diobe. Hvala. Mislio sam da svi i primamo i trošimo novac. Gospodin Ali, minuta i 30 sekundi. Hvala. Povjereniče Georgijeva, Što se tiče rezolucije parlamenta za razrješnicu komisije za 2013. godine, do, e, glavni aspekti funkcioniranja agencija su obuhvaćeni. Kada govorimo o agencijama moramo imati na umu da njihova zadaća ne bi smjela biti trošenje postotka proračuna, već generiranje dodane vrijednosti za europske građane. Na temelju toga i pitanja migracije želim e, navesti primjer Frontexa. Njena zadaća je e, promicati e, jedinstveno upravljanje vanjskim granicama Europskom unijom sukladno temeljnim ljudskim pravima. U tom smislu bi želio saznati E, na, svaku, na kraju svake proračunske godine u kojem mjeru je Frontex e, bio uključen u e, upravljanje vanjskim granicama, pružanje hitne pomoći i pomaganje državama članicama u aktivnostima vraćanja imigranata. Sve je to nešto što je vrlo bitno po pitanju resursa i problema migranata u Europskoj uniji. Ja predstavljam Bugarsku koja je jedna od zemalja koja ima vanjske granice i koja je pod sve većim pritiskom migranata. I tu su vrlo važna dva aspekta proračun i raspodjela sredstava. E, postoji nesrazmjer između utrošenih sredstava i ostvarenih rezultata Mislim da bi Frontex bio agencija koja bi trebala dobiti razlišnicu na kraju proračunske godine. Hvala. Gospodin Šoltes, jedna minuta i 30 sekundi. Hvala na davanju riječi. Zahvaljujem se gospođe Gresler na njenom izvanrednom izvješću. Zahvaljujem svim kolegama iz e, odbora i također zahvaljujem revizorskom sudu. Znači, nekoliko puta smo e, čuli danas da izvješće revizorskog suda sadrži neke vrlo važne elemente. Dakle, stopa pogrešaka je umanjena, ali ne u onoj mjeri u kojoj smo mi to priželjkivali. Naša želja je da se javna sredstva transparentno troše, to se tiče svih, no kod jedne stvari to ne možemo reći. Radi se o projektu ITER. Želio bih istaknuti sljedeće. Od 2006. godine loše planiranje, troškovi su e, porasli e, na 60 milijuna eura. Do 2027. godine bi taj projekt trebalo zaključiti. Postoje još neki drugi primjeri lošeg upravljanja koje je ustvrdio revizorski sud. Na primjer, opseg događaja koji i opseg djelovanja koji je bio premašen i nerealno planiranje e, to ukazuje da ne možemo tom projektu dati različnicu za 2013. godinu. Ako to učinimo, tada ćemo e, negirati e, nalaze revizorskog suda i izvješće Revizorskog suda. Nadam se da zastupnici neće odobriti različnicu za taj projekt ITER. Dartmouth, hvala. E, u 151 milijarda e, eura koliko iznosi proračun Europske unije, tu, tu postoji mnogo novca o kojem bi trebalo razgovarati. E, no imamo 58 e, članova osoblja koji djeluju u uredu koji je zapravo samo e, umjetni politički ukras. E, referiram se na politički naslov koji je namijenjen zemljama kandidatkinjama za 11,5 milijardi za 2013. Eh, i 17,5 za 2014. do 2020. godine. No kontekst zemalja kandidatkinja kao što je gospodin Juncker rekao, sada citiram, u sljedećih pet godina nijedna nova država članica se neće priključiti Europskoj uniji. Stoga mi je teško razumjeti zašto zemlje kandidatkinje će primati predpristupnu pomoć u, to, u ovako velikom iznosu. Također mi je teško razumjeti zašto primaju uopće e, predpristupno financiranje. Tu je velika abnormalnost vezana uz iznos predpristupne pomoći koju isplaćujemo Turskoj. Turskoj koja sustavno krši temeljna ljudska prava e, i sramotno je ono što se još dogodilo prije stotinu godina.

ja sam samo želio istaknuti da veliki iznosi novca se dodjeljuju instrumentu za predpristupnu pomoć. Mnogi toga nisu svjesni, posebice mnogo ljudi u Ujedinjenoj kraljevini. I sve se to događa unatoč činjenici što je gospodin Juncker rekao da se tijekom sljedećih pet godina Europske unije neće preključiti niti jedna nova država članica. Dakle, to nema smisla, to je uzaludno utrošen novac i to je nešto što predviđa, nešto što se zapravo nikada neće dogoditi. Nadam se da se to uistinu niti neće dogoditi, posebice e, što se tiče Turske. Prihvaćate li plavu karticu gospodina Kikofa? Da. Gospodin Kekov. Gospodine Dartmouth, ne smatrate li da je zapravo licemjerno govoriti o financijama E, od kojih koristi imala i Ujedinjena kraljevina. Nije li to? Želio bih reći samo jedno. Ovo je vrlo jeftini argument koji je apsolutno nevaljan i koji uopće nije dostojan vašeg kluba zastupnika i nije dostojan niti vas, a inače vas poštujem. Dakle, nije uopće dostojno odgovora. Još jedna plava kartica. No molim vas da krenemo dalje jer nam je vremena. Zamolio bih, gospodina Zdehovskog da sada nam se obrati na minutu i 30 sekundi. Hvala lijepa na davanju riječi. Gospodine predsjedniče i gospođo potpredsjednice, najprije dopustite mi da zahvalim gospođi Gresle na izvanrednom izvješću. Uistinu se potrudila. Usredotočit ću se na agencije. 32 agencije od kojih e, su mnoge suočene sa velikim problemima kao što su sukobi interesa, niska transparentnost, niska interna e, i niski interni integritet, loše proračunsko planiranje. Mnoge agencije pokušavaju kompenzirati sve te probleme, a druge ih pokušavaju riješiti na manje uspješan način i zato mislim da moramo odgoditi EIT E, različnicu EIT-u. E e, u 2013. godine uopće nisu dobro radili i nisu bili uvjerljivi i ni neće biti uvjerljivi niti 2014. godine. Računovodstvena evidencija je bila nezadovoljavajuća, izvršenje proračuna je bilo loše, i agencija je imala problema sa ex ante verifikacijom transakcija i revizorski sud je otkrio slabosti u postupcima e, javne nabave, niskoj apsorpciji. Dakle, imamo mnogo prostora za poboljšanje. S druge strane, Frontex koji je agencija koja ima problema sa financiranjem i agencija kojoj trebamo dati, odobriti razrišnicu. To je posebice važno u kontekstu onoga što se događa na sredozemlju. Hvala, gospodin Voan, minuta i 30 sekundi. Želio bih zahvaliti Režijskom sudu na e, ovom izvješću. Kao izvjestitelj u sjeni želio bih se usredotočiti na svoj doprinos. Dakle, želio bih zahvaliti izvjestitelju i reći da klub zastupnika SND e, će pratiti stajalište e, odbora za proračunski nadzor i odobriti sve različnice osim za EIT. Nadam se da će EIT tijekom sljedećeg mjeseci omogućiti, e, pokazati dovoljno napretka kako bi nam omogućio da e, odobrimo različnicu kasnije tijekom godine. Mi smo podnijeli nekoliko amandmana na ovo izvješće, posljedno što se tiče pitanja osoblja. Protivimo se E, dodatnim smanjivanjima broja zaposlenika koji nadilaze e, utvrđene ciljeve. Također se e, suprotstavljamo rezanjima koja onemogućuju ispunjavanje zadaća agencija. Neke agencije već sada su suočene sa poteškoćama zbog toga što nemaju dovoljan broj osoblja. Mislimo da osoblje i proračun se trebaju temeljiti na svakoj agenciji zasebno, odnosno na pitanju da li agencija ispunjava svoj mandat ili ne, a ne na arbitražnim brojčanim vrijednostima. Također mislimo da agencije koje dobivaju financiranje na temelju paušala bi trebale eh, imati fleksibilnost što se tiče zahtjeva osoblja. Sulik, jedna minuta. Uvažena potpredsjednice, uvaženi revizorski sud. Dakle, dobili smo izvješće revizorskog suda koje zapravo uopće ne obuhvaća najvažnije aspekte. 2014. godine ovaj revizorski sud je podnio 14 zahtjeva olaf u isto koliko i ja, a ja sam po jedan jedini zastupnik Europskog parlamenta. Ima upravo zato tako mnogo korupcije jer ljudi smatraju da novac pada s neba. To je nešto što je uistinu sramotno. E, Europski građanski sud ima tako veliki godišnji proračun, a u jednoj godini e, šalje samo 14 zahtjeva Olafu, a pritom u svakom projektu postoji korupcija. Sam revizorski sud je najbolji primjer nenamjenskog trošenja sredstava Europske unije. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem revizorskom sudu na njihovu izvješću, poglavito stoga što u europskom proračunu postoji jedan veliki problem na koji je ukazao revizorski sud, a to je da proračun nije usredotočen na ishode. Proračun mora biti mnogo više usredotočen na ishode u državama članicama ili nešto postignete ili gubite novac, a mi to ovdje uopće tako ne činimo. Dva primjera je istakao revizorski sud prošle godine i rezultati su zapanjujući. Prije svega program od 5,6 milijardi eura vezano uz prehrambenu industriju i drugi je program za ruralni okoliš 10,6 milijuna, oprostite, 5,6 milijardi, a ovaj 10,6 milijuna eura. Dakle, tu je riječ o 16 e, milijuna, a uopće nisu ostvareni nikakvi rezultati, baš ništa ne možemo pokazati za taj novac. I to moramo hitno rješavati. Potrebno je da radikalno revidiramo način na koji upravljamo proračunom u Europskoj uniji. Zato mi je iznimno drago što se čini da je moj prijedlog prihvatio odbor za nadzor proračuna. Hvala. Sada gospodin Javor imate minutu i pol. Hvala vam lijepo predsjedatelju, dame i gospodo. Htio bih vam skrenuti pozornost na dvije strane, da dvije stvari vezano uz ove razrišnice. Jedno je pitanje transparentnosti. Ovo izvješće je mali korak prema ostvarivanju transparentnosti no postoje i mnogi drugi koraci, mnogi naredni koraci koje moramo napraviti. Transparent mora biti transparentni, e, također e, sve naknade na koje imamo prava moraju biti transparentnije. U ovom tekstu postoje određeni prijedlozi, ali mislim da na tome još treba raditi. Nadalje, htio bih vam skrenuti pozornost na to da kada je riječ o Europskom parlamentu, mi nemamo samo obvezu pregovarati krajem godine u Parizu, već trebamo i sami smanjiti emisije ugljičnog dioksida. A to dakako znači da ćemo ostvariti i proračunske uštede. Kad je riječ o agencijama, htio bih samo spomenuti dvije agencije, Frontex i tragedije koje su se zbile u e, proteklim tjednima treba naglasiti važnost Frontexa i financiranja Frontexa no jednako tako ono što vidimo je nedostatna transparentnost pa moramo e, povećati, odnosno možemo povećati e, njihov proračun samo ako mogu govornike prekinut. Hvala gospodin e, Marinesku minuta i pol. Hvala vam predsjedatelju. Klub zastupnika EPP-a podupire javno-privatna partnerstva. U tom, na taj su način ostvareni veliki rezultati i treba ih poticati i dalje. Danas govorimo o razrišnicama za sedam agencija i imamo pozitivna mišljenja vezano uz tri agencije odbor za proračun je predložio da odgodimo razrišnicu za neke problem oko, na koji upućuje revizorski sud osobito kad je riječ o ex post kontrolama je ono što svakako treba uzeti u obzir Dakle, e, također tri javno-privatna partnerstva dobila su e, prijedlog za razrišnicu od odbora za nadzor proračuna. E, tražimo da se vide doprinosi obje strane i na praktičnoj razini predlažem da se uzmu u obzir preporuke suda i da se u svim kontrolnim dokumentima spomenu svi partneri u javno-privatnim partnerstvima. U svakom slučaju važno je da se takvim partnerstvima ostvaruju ciljevi za koje su uspostavljena. Hvala vam lijepo. E, Danas smo razgovarali o onome što se događalo 2013. u smislu toga što je krenulo loše. E, stopa pogrešaka je uistinu nešto što je E, što čemu se ne možemo veseliti. E, u budućnosti to moramo ispraviti i zato želim zahvaliti revizorskom sudu koji nam ukazuje na pogreške iz prošlosti, ali isto tako e, otvara sebi nove zadaće za budućnost. Ja se želim usredotočiti na dio programa koji su dobro završeni. Agencije su ispunile očekivanja, legitimno su završile projekte i moramo moramo to pohvaliti i iz toga moramo izvući pouke. E, nije bilo sve negativno, e, a na temelju onoga što je bilo loše moramo e, izvući pouke, moramo, danas smo čuli da je birokracija preopsežna, u tom smjeru pozivam vas da dalje djelujete i da tako razmišljate. Treba nam kontrola, ali prije svega trebaju nam naloge za budućnost koji proizlaze iz te kontrole. Hvala vam lijepo. Gospodin Celer, minuta i pol. Dobra vijest za komisiju je da se razrješnice za Europski razvojni fond mogu odobriti unatoč prilično visokoj stopi pogrešaka kod implementacije projekata. E, revizorski sud je ustvrdio da su ciljevi razvojne pomoći u državama članicama ipak bili ispunjeni. U budućnosti je potrebno pojačati kontrolu, e, ali ne primjenjivati dosadašnji red veličina. No, Europski razvojni fond i dalje upravlja posebnom imovinom Europske unije, a druga sredstva su e, integrirana u proračun Europske unije. 2015. E, godina je godina e, razvoja. Moramo je povezati sa milenijskim ciljevima, ciljevima održivosti, E, moramo uskoro započeti pregovore o budućnosti e, protokola i, za 2020. godine e, višegodišnji financijski okvir bi trebao omogućiti bolju koherentnost i razvojne pomoći između Europske unije i država članica. U to spada i prilagodba Europskog razvojnog fonda u cjeloviti proračun Europske unije više razine transparentnosti. To je, to je ono što je vrlo važno. Hvala vam lijepo, gospodin Novakov, imate minutu i pol. Zahvaljujem predsjedatelju. Imao sam samo osam godina kada je Bugarska prošla kroz jednu od najznačajnijih kriza u svojoj suvremenoj povijesti. Bilo je vrlo malo vladinih tijela koja su uopće funkcionirala i ljude su nailazili na brojne izazove. Od tada je prošlo mnogo godina, naučili smo eh, lekcije Bugarska je sada već čitav niz godina država članica i ja osobno mogu reći da smo ostvarili stvarne rezultate, da smo bili uspješni i e, mislim da se u raspravi također treba usredotočiti na ono u čemu smo uspješni prema podacima Europske komisije Bugarska apsorbira oko 75% sredstava koja su joj na raspolaganju. Bilo je kritike u pogledu programa ruralnog razvoja, no sada možemo reći da čitav niz korisnika ostvaruje vrlo dobre rezultate. E, sedam je milijuna isplaćeno iz mm, fonda za ribarstvo. E, doista mislim da tijela i sustavi u našoj zemlji dobro funkcioniraju i da će to i budući izvještaj pokazati. Zahvaljujem gospođi Kresli na njezinom profesionalnom radu. Hvala vam. Sada idemo na postupak slobodnog javljanja za riječ. Gospodin Marijas, imate minutu. Gospodine predsjedatelju, večerašnja rasprava daje mi priliku da se osvrnem na ENISU, Europsku agenciju za e, mrežnu informatičku sigurnost koja ima sjedište u Heraklionu na Kreti. Naime, kao član parlamenta primijetio sam napore koje neki zastupnici ulažu da ta agencija ode iz Grčke i mi smo radili zajedno sa lokalnim tijelima kako bismo e, spriječili takva nastojanja. Neki drugi pokušali su nas podijeliti u dva dijela kako bi samo osam ili deset ljudi ostalo u Heraklionu na Kreti i a da preostali dio naravno bude e, u Ateni ili pak u Briselu i negdje drugdje. Dakle, pokušavaju nas preseliti u Brisel, međutim ti će uspjeti, gospođo Georgijeva. E, vi i revizorski sud trebali biste pomno razmotriti tu situaciju. Ja osobno neću glasovati za razrišnicu Enisi i pozivam svoje kolege da postupe jednako tako. U jednoj minuti zaista nije moguće, ali je

Ja pozdravljam ovo izvješće Revizorskog suda, posebice vezano uz predmet koji mi je jako dobro poznat, zato što sam ja e, vodila izaslanstvo e, koje je zapravo išlo provjeriti kakva je situacija na terenu s financijskim upravljanjem vezano uz projekt ITER. Odbor za proračune nije glasovao za razrješnicu, ali ipak smo se uspjeli uvjeriti da se zapravo radi o jednom projektu koji nije sasvim transparentan, istovremeno vrlo je skup sa, proračun je prešao sa 5 na 16 milijardi od 2005. godine na ovamo, traže dodatna sredstva i traže još dodatnih 30 godina kako bi financirali dalje projekte i kako bi nastavili sa razvojem tog prvog projekta ITER. Meni se čini da bi e, glasovanje protiv razrišnice zapravo omogućilo organizatorima ITER-a da odgovore na pitanja Europskog parlamenta vezano uz upravno i financijsko upravljanje projekta projektom. Smatram da analiza revizorskog suda predstavlja jedan vrlo dobar instrument koji može omogućiti da zastupnici u Europskom parlamentu dobiju vrlo precizne odgovore na svoja pitanja. Hvala. Hvala vam lijepo. Gospođa Kadenbach, iako ste vi već govorili, ali napravit ćemo iznimku. Zahvaljujem. danas ne govorim samo u svoje osobno ime, već govorim u ime mnogih ljudi koji su mi poslali e, svoja stajališta vezano uz e, amandman 27, vezano uz e, pomoć za izbjeglice u izbjegličkom kampu Tintov u Sahari. ja bi još jednom zamolila kolege vezano uz ovaj amandman, e, da, da sutra glasujete za taj amandman. Radi se o ljudima koji godinama ovise o humanitarnoj pomoći iz inozemstva. Ne smijemo ih ostaviti na cjedilu, moramo ih poduprijeti kako bismo e, ispunili našu zadaću Europljana. Zahvaljujemo gospođo Kaderbach. A sada gospodin Silva Caldeira predsjednik revizorskog suda. Thank you, Mr. President. Honorable members, allow me just uh, a few points to close. Hvala vam lijepa. Dopustite samo nekoliko riječi na kraju ove rasprave u ime revizorskog suda. Prva stvar koju želim reći jest da vam zahvalim Dakle, zahvaljujemo što ste uzeli u obzir ono što je napisao Revizorski sud u svojoj analizi rada europskih institucija i tijela. Kada je riječ o poboljšanju europskog proračuna, to je svakako izazov s kojim se moramo suočiti to je izazov koji, e, s kojim se mora suočiti Europska komisija, nadležna tijela u državama članicama i sve institucije u tom pogledu moraju zajedno raditi. Što se nas tiče na revizorskom sudu, mi smatramo da je također potrebno više naglasiti ishode u našim godišnjim izvješćima. Također, planiramo posvetiti više svojih resursa kako bismo vama u parlamentu mogli e, podastreti posebna izvješća koja će doći na vrijeme i koja će biti e, kvalitetna, a koja će se ticati onih tema koje su najvažnije za europske građane. I na kraju, gospodine predsjedatelju, uzimajući u obzir e, preporuke koje revizori šalju e, Europskome parlamentu. E, ja sam siguran da ćemo nastaviti dobro surađivati i na taj način ostvariti rezultate o kojima smo svi govorili tijekom ovoga poslijepodneva. To je ono što je za europske građane upravo i najvažnije. Hvala vam lijepo. Hvala. A sada u ime Europske komisije, potpredsjednika komisije, gospođa Georgijeva. Zahvaljujem predsjedatelju, puno hvala zastupnicima u Europskom parlamentu koji su sudjelovali u ovoj raspravi, ali i mnogima koji su sudjelovali u radu koji je prethodio ovoj večerašnjoj raspravi. Zahvalni smo vam na vašem doprinosu, kao što smo to učinili sa izvješćem Revizorskog suda, isto tako ćemo pomno proučiti preporuke sadržane u vašem izvješću nakon sutrašnjeg glasovanja i dat ćemo sve od sebe da ih i provedemo jer ono što je važno jest da se rasprava pretvori u djelovanje komisije, država članica, svih onih koji moraju poboljšati način na koji trošimo novac naših poreznih obveznika. Na kraju bih rekla tri stvari. Prvo, Važno je učiti iz iskustva, to je ono što su mnogi spomenuli i to je obveza komisije dakako u programima u kojem imamo zajedničko upravljanje sa partnerima u državama članicama. Važno je učiti iz dobrih iskustava, ali i iz loših iskustava. I htjeli bismo nastaviti u tom duhu raditi kako bismo utvrdili što sve funkcionira. E, naravno, uspjeh stvara novi uspjeh, ali jednako tako treba učiti iz onoga što ne funkcionira i te greške ispraviti. Druga stvar koju želim reći tiče se metodologije. Sada se nalazimo u ključnom trenutku kada radimo značajan skok od mjera koje se temelje na poštivanju pravila prema mjerama koje se temelje e, na željenim ishodima. Dakle, želimo tu kulturu koja će biti usredotočena na rezultate. To nije trivialno pitanje i nije jednostavno. Lako je mjeriti neke ishode, recimo broj djece koja pohađaju školu, ali e, mjeriti rast gospodarstva koji je rezultat e, ulaganja u mala i srednja poduzeća. To je mnogo teže e, mjeriti na koji način izgradnja cesta utječe na uključivanje ruralnih zajednica u europsko gospodarstvo. To je također mnogo teže. I kad se usredotočavamo na ishode, uvijek postoji e, opasnost da ćemo se najviše usredotočiti na ono što je lako mjeriti, a ne na ono što je najznačajnije za naše ljude i naše gospodarstvo. Zato uvelike zahvaljujem na e, suradnji sa e, sudom, s parlamentom, s državama članicama, s vijećem, naglašavam to, jer upravo to je važno i to može doprinijeti našim gospodarstvima. Ako pak u tome ne uspijemo, možemo se samo sramiti. Dakle, važno je da zajednički iznjedrimo najbolju moguću metodologiju i da tijekom tog zajedničkog putovanja izvučemo odgovarajuće pouke. Treća i posljednja stvar koju želim reći tiče se onih izlaganja koja smo čuli, a vezana su uz koristi od europskog novca. Koristi od europskog novca ima mnogo. Vidjela sam to osobno u Latviji prije nekoliko dana predsjednica parlamentarnog odbora za europska pitanja ondje mi je rekla da u škole u Latviji više ne možete prepoznati u odnosu na škole koji su naslijedili iz prethodnog razdoblja. Sada su to udobne škole, 400 takvih škola je e, poboljšano europskim novcem, e, energetski su učinkovite, djeca u njih rado idu. Latvija je sad mnogo bolje povezana, prometno povezana, E, postoje gradovi u kojima ne biste mogli prepoznati ulice mnogo je uloženo u poljoprivredna područja e, a i gradovi su mnogo udobniji za život. I takva iskustva ja imam i iz vlastite zemlje. Znači kad govorimo o europskom proračunu, da 4,7% je podložno greškama, jedan dio toga upravo zbog prijevara, ali 93% je dalo rezultate i to je ono što je naš zadatak. Naš zadatak je da naš proračun da rezultate koji će biti što je više moguće snažni Gospođo Gresle, vaše izvješće napravljeno je takvo da je vrlo jasno i vrlo profesionalno i takav je bio vaš rad kao i rad e, izvjestitelja u sjeni. Hvala vam na vašem naporu i prenijet ću to svojim kolegama u komisiji e, sa tom vrlo jasnom obvezom iskoristite novac poreznih obveznika bolje. Hvala. E, Hvala lijepo gospođo povjerenice. U ime Europskog vijeća gospodin Rani, Janis Reels. Hvala. Uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Ova rasprava pokazuje da nas jednako brine čitav niz pitanja. Moramo se osloniti na izvješće revizorskog suda. Vidimo da preostaje mnogo toga za učiniti, ne samo za prokomentirati. Rekao bih da je važno da svatko preuzme svoj dio zadaće. Govoreći o razrišnici za proračun vijeća i Europskog parlamenta, želio bih naglasiti da vijeće ispunjava svoje obveze u skladu sa člankom 390 ugovora o funkcioniranju Europske unije. Spremni smo za raspravu o mehanizmu suradnje između Vijeća i Europskog parlamenta. Primili smo na znanje apel Europskog parlamenta za modus vivendijem koji je i opisan u rezoluciji Europskog parlamenta od 3. listopada. Kada smo 23 veljače održali sastanak odbora. Gospođa e, Restler, koja je predsjednica odbora, rekla je da je Latvija među državama članicama koje imaju najnižu stopu greške, nižu od 1%. Razumijem što se zastupnici brinu zbog vrlo visoke stope greške. Općenito gledano, vijeće također podupire to da se radi na smanjivanju te stope i smatramo da je vrlo važno uvesti korektivne i preventivne mjere koje bi poboljšale situaciju. Također bih želio dodati nešto što je spomenuo čitav niz govornika. Naime, govorilo se o prijašnjem programskom razdoblju. Očekujemo da će osnažena procedura i stroži nadzor dovesti do poboljšanja u programskom razdoblju za razdoblje od 2014. do 2020. odnosno do smanjivanja stope greške. Zaključno želio bih staviti naglasak na sljedeće. Europski proračun vrlo je važan kako bismo mogli ispunjavati naše zajedničke ciljeve. Trebaju nam opipljivi rezultati, treba nam rast, radna mjesta i investicije. Trebamo snažnije poduzetništvo i snažniju konkurentnost. Ne možemo si priuštiti da čekamo da nam stigne europski novac. Moramo biti odgovorni pred građanima, pred poreznim Obveznicima moramo kontrolirati način na koji se troše europska sredstva i moramo se u tome poboljšati. Na taj način možemo postići očekivane rezultate. Dame i gospodo, gospodine predsjedatelju, hvala vam na pozornosti. Hvala lijepa gospodine ministre. Sada je vrijeme da riječ uzmu izvjestitelji. Za početak gospođa Ingeborg Gresle. Izvolite. Gospodine predsjedniče, uvaženi predsjedniče vijeća, Hvala vam lijepa na ovim ljubaznim riječima. Mi ćemo vas držati za riječ. Mi smo vam zahvalni da ste došli ovdje. To nisu učinili e, svi predsjednici vijeća. Mi ovime ste pokazali da mi možemo računati na vas i to je vrlo snažna poruka latvijskog e, predsjedništva. E, vezano uz izbjeglički kamp Tintov željela bih reći da nitko u tom amandmanu ne zahtjeva da se ukine humanitarna pomoć Tindofu. E, mi samo e, inzistiramo na tome da je potrebno prebrojati ljude koji primaju pomoć jer te brojke ne postoje i upravo zato se financiraju e, projekti pomoći. Mi želimo da pomoć dospije u prave ruke, a nitko ne govori o tome da se ukine pomoć, e, to je zlo namjerno tumačenje, ali ne možemo proširiti pomoć ako ne znamo točno što se tamo događa. Izbjeglice koje su tamo u nepovoljnim uvjetima, žalosnim uvjetima, e, e, trebaju primati pomoć i mi ovim postupkom zapravo želimo spriječiti da im se ta pomoć ne ukine u budućnosti. Želimo da se ne počine iste pogreške koje su se u prošlosti događale vezano uz amandman 27 e, e, taj amandman nam ne pomaže i ja bih ja, zato mislim da nećemo učiniti dobro ako previše olako shvatimo sve ove stvari i površno samo o njima raspravljamo moramo se vratiti na naš glavni problem a to je e, problem podijeljenog upravljanja. Zamolio bih komisiju, zamolila bih komisiju da e, iznese ograde koje smo mi ustvrdili, e, dodana vrijednost koju stvaraju europske sredstva mora se provjeriti, fokus se mora staviti na učinkovite mjere i to je pristup koji ćemo podupirati tijekom sljedećih godina. Hvala. Hvala lijepa, gospođa Martina Glabajova, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Jako mi je drago da smo imali prilike čuti da e, razrješnica e, nije nešto što, odnosno proces davanja razrješnice nije nešto što će se završiti sutra. Radi se naime o dugotrajnom procesu. Moj izvješće o procjeni e, Europskog razvojnog fonda zapravo je povezano izravno sa budućnošću toga fonda. U izvješću se jasno pokazuje sklonost definiranju budućih e, prioriteta Europskog razvojnog fonda. Dozvolite da ponovim tri glavne točke. Kao prvo, Financijski instrumenti trebaju biti usporedivi sa onima koji se koriste unutar financijskog okvira za razdoblje do 2020. godine. To će dovesti do veće učinkovitosti i više razine transparentnosti. Druga stvar, viša razina rizičnosti e, vezano uz korisnike u određenim zemljama nešto je što treba uzeti u obzir u skladu s našim izvješćem. I treća stvar, prijedlog vezan uz Europski razvojni fond bio je da on postane sastavnim dijelom europskog proračuna, da treba biti fleksibilni kako bi se sredstva iz toga fonda mogla koristiti trenutačno i u skladu sa nastalom situacijom. Želim zahvaliti Europskom revizorskom sudu i Europskoj komisiji na suradnji koja je bila vrlo dobra. E, dobila sam odgovore na sva svoja pitanja. Želim zahvaliti također tajništvu odbora za nadzor proračuna. Također želim zahvaliti timu iz Aldea, vlastitom timu te svim onim kolegama iz odbora koji su sudjelovali, a posebice kolegice Gresler. 52 izvješća predstavljena su danas e, tijekom rasprave. Dakle, radilo se o jednom izvješću po tjednu. Mislim da ih trebamo e, sve pregledati, ali to treba učiniti u vrlo kratkom vremenu. Odbor je odradio sjajan posao za parlamente i za Uniju i e, zaista sam ponosna što sam članica toga odbora. Želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni na suradnji te na rezultatima koji su postignuti. Nije bilo amandmana koje su zapravo poslani za finalnu verziju teksta i to je bilo uistinu jedno dobro iskustvo. Hvala lijepa gospođo Dlabajova. A sada gospodin Žil Parnju. Gospodine predsjedatelju, e, gospođo povjerenice, za početak nekoliko riječi, tek toliko da odgovorim ili da popratim pitanje vezano uz razrišnicu za Europski parlament za 2013. godinu. Za početak želim reći sljedeće. Za početak mislim da moramo braniti pitanje koje omogućuje da vrlo često u prvi plan stavljamo najzakučastije pitanja našega društva i zbog toga mislim da moramo braniti prilukse zato što se radi o našem kulturološkom identitetu. Također želim braniti projekt E, europske kuće povijesti. Iako neki tvrde da je to nepotreban projekt. Imajmo na umu da se radi o važnoj stvari. Narod bez sjećanja je narod bez budućnosti. To je lijepa izreka i upravo zato trebamo braniti taj lijep projekt, dakle Europsku kuću povijesti. Treća stvar koju želim istaknuti tiče se gospodina Avalija. On je naime rekao da treba smanjiti ili čak u potpunosti prekinuti financiranje zaklada, političkih zaklada, odnosno zaklada političkih stranaka. Gledajte, na taj način mi financiramo demokraciju. Ne radi se samo o izrazu, lokalnom izrazu političke volje, kao što govore neki ili kao što je slučaj sa pokretom pet zvijezda u Italiji. Ne, svi trebamo postupati na način da naša rasprava zapravo prelazi lokalna pitanja, ide onkraj lokalnih pitanja. Svi mi moramo učiniti sve što je u našoj moći da aktivno sudjelujemo u razvoju demokracije, uključujući i europsku demokraciju. Dozvolite da se vratim na jednu polemiku vezano uz eh, ono što je govorio gospodin Dartmouth. Već smo imali prilike čuti u ovome domu da neki pokušavaju diskreditirati populističke ideje. Mislim da je gospodin Kirchhoff rekao sve što je trebalo reći. Licemjerstvo predstavnika zastupnika Ukipa u ovome domu poznata je stvar. Ovim izvješćem još jednom pokazujemo višu razinu spremnosti za transparentnost nakon tog fotografskog prikaza koji imamo prilike vidjeti unutar ovog izvješća vezano uz različnicu za 2013. jasno je da je pred nama još uvijek jedan put kao što je govorio François Mitterrand, ali tamo gdje ima volje ima i puta. I smatram da je taj put prema transparentnosti put s kojim ćemo nastaviti i dalje svi zajedno u Europskom parlamentu zato što zastupnici u Europskom parlamentu to žele. Eh, Hvala lijepo, gospodine zastupniče. Gospodin Bistisen. Take a floor, please. Izvolite, imate riječ. Gospodina Visicena nema. U tom slučaju zaključujem raspravu, a ovim ćemo izvješćima glasovati sutra. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To je točka za koju je zadužena gospođa Monin Chartier financiranje za operativne programe koji dobivaju potporu u okviru inicijative za zapošljavanje mladih.